Dame i gospodo, sastanak nastavljamo sutra u srijedu 9. listopada od 9 do 14 sati i onda od 15 do 23 sata. Dnevni red